skutki wyroku ets u. Oddaję, witam panów bardzo serdecznie i oddaję panom głos. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. I will uh, briefly talk about the uh, proceedings and... E, hvala, predsjedniče. E, govorit ćemo o posljedicama ove presude. E, pozadina o postupku. E, imali smo sporazum o pridruživanju sa Marokom od 1996. 2010. je stupio na snagu sporazum o liberalizaciji između EU-a i država članica i Maroka. Taj sporazum predviđa e, smanjenje carinskih pristojbi za ribe i poljoprivredne proizvode. E, taj sporazum se primjenjuje na, i na proizvode iz zapadne Sahare. 2012. E, Polisario je zatražio poništenje E, tog sporazuma o liberalizaciji trgovine između Europske unije i Maroka. Jedan od argumenata kojima su se poslužili, kojima se poslužilo vijeće da obrani ovaj sporazum pred e, sudom je e, da je prilikom zaključivanja sporazuma između EU-a i Maroka Namjera je bila da se pokrije i zapadna Sahara. Stoga je sud e, e, smatrao da s jedne strane po međunarodnim pravu ništa ne sprečava Europsku uniju da primjenjuje sporazum e, na sporno područje, a to je Zapadna Sahara, a s druge strane da se to može uraditi samo ako način na koji se sporazum e, primjenjen ne ide na štetu populacije Zapadne Sahare. Budući da u dosjeu nije bilo elemenata koji e, pokazuju da je vijeće ispitalo je li to ili nije slučaj, e, sud je poništio odluku vijeća u odnosu na primjenu na zapadnu Saharu. 2016. E, vijeće se žalilo na ovu presudu suda. uložilo je žalbu. Jedan od argumenata e, vijeća u žalbi jeste da e, front polisario nema status u tome da može nastupiti pred sud E, argumentacija prilog vijeća e, je e, se pokazala kao bumerang. Sud smatra da kako bi se potvrdilo da li je Polisario imao taj status da može nastupiti kao stranka u sporu, treba ocijeniti da li se sporazum e, između EA i Maroka može primijeniti na zapadnu Saharu. A da bi se to učinilo, treba uzeti u obzir sva načela međunarodnog prava, uključujući i samoodređenje samo određenje naroda i e, načelo relativnog učinka sporazuma. E, s tim u vezi sud primjećuje E, u svojem e, savjetodavnom mišljenju e, od 79. godine sud je rekao da narodi zapadne Sahare uživaju pravo na samoodređenje. Još jedna rezolucija Ujedinjenih naroda kaže da teritoriji koje nemaju samoupravu imaju poseban status a zapadna Sahara jedno od takovih područja koji nemaju samoupravu. I to već je, e, već je uključeno u popis UN-a od 1963. E, e, zaključak suda jeste da budući je zapadna Sahara poseban, ima poseban distinktan status, Sporazum između Europske unije i Maroka se ne može primjenjivati na zapadnu Saharu, koja je poseban subjekt. E, posljedično sud kaže e, da zbog načela e, relativnog učinka sporazuma usprkos interpretaciji koju je dao sud E, sporazum se ne može primijeniti na zapadnu Saharu a ako se ne dokaže da je narod zapadne Sahare na to pristao. Jer e, iz dosjeja proizlazi da narod e, zapadne Sahare nisu pristali na E, primjenu tog sporazuma. Prema tome sporazum se na njih ne može primjenjivati. Sud je poništio e, e, odluku općeg suda i kao rezultat toga sporazum o liberalizaciji je važeći ali pod uvjetima na koje je ukazao sud u svojoj odluci. To ima praktične posljedice. Imamo još dva otvorena slučaja pred sudom, pred općim sudom. Mm. Jedan pred e, sudom pravde u, trećem slučaju. Politički učinci e, također postoje. Ako se e, sporazum primjeni na zapadnu Saharu, ona, onda se mora primjenjivati sporazum o liberalizaciji sa u trgovine s Marokom. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedniče, drago mi je što sam ovdje i čast mi je da vam se obratim e, vašem odboru. Govorit ću o ovoj temi E, sa stanovišta Europske službe za vanjsko djelovanje. Mm, ja nisam pravnik, upravo ste čuli pravnika. Ja ću se više baviti ovom temom sa, a, e, u svjetlu presude. E, ta presuda je činjenica i moramo je poštivati. To trebamo e, sagledavati u okviru e, odnosa koje Evropska unija ima s Marokom. Ima, to je važan odnos, to je privilegirano partnerstvo. Imamo visok stupanj interakcije i suradnje na strateškim područjima, ne samo na gospodarskom području u, u trgovini. Taj odnos neobično važan Eh, on se odnosi na niz područja politike koji su od zajedničkog interesa. Eh, recimo okoliš, klimatske eh, promjene. Maroko je bio domaćinom zadnjeg sastanaka Kopa u Marekešu krajem prošle godine. Imamo važne zajedničke interese na području sigurnosti i regionalne stabilnosti. Naravno, Imamo i temu e, politike migracija. To je važan odnos, dubok odnos. E, moramo međutim reći da u, protekloj godini ili u godini i pol e, je taj odnos malo trpio upravo zbog slučaja o kome danas govorimo i, i o drugim slučajevima, e, e, sudskim slučajevima koji e, su još otvoreni i pred sudom. Ugovorni odnosi Maroka i Evropske unije su pretrpjeli od tih sudskih slučajeva, pa su malo ohladili se. Moramo, moramo ih popraviti E, presuda je došla prošlog prosinca. To je jasna presuda i ona pokazuje da ne možemo, da sada nemamo pravnu osnovu za e, primjenu e, povlaštenih carina za proizvode iz zapadne Sahare. To je, to je to nije zabrana uvoza u Europsku uniju proizvoda zapadne Sahare. Nemamo pravnu osnovu da primjenu e, povlaštenih carinskih pristojbi. Mi poštujemo tu presudu i tražimo neki izlaz. Moramo raditi u duhu partnerstva s Marokom jer jasno je da bilo kakovo rješenje koje želimo naći E, zahtjeva suradnju i to usku suradnju e, kako tehničku tako i političku suradnju između nas i druge strane. Žuri nam se da riješimo tu taj problem. U prvom redu zbog ekonomskih e, realnosti. Tu imamo ekonomske subjekte koji trguju s Marokom, E, uključujući i s proizvodima iz zapadne Sahare. E, ta trgovina ima regulatorni okvir e, sa obje strane i sa strane Maroka i Europske unije treba se znati koje su povlastice na snazi, a koje ne. Tu imamo vremenski pritisak da stvari postanu jasne. Naravno da želimo naći rješenje e, koje održava e, praksu koju smo ustanovili u prošlosti i koji ne kažnjava trgovinu koju smo razvili sa zapadnom Saharom. To bi bilo e, u suprotnosti sa interesima naroda koji žive na tom teritoriju i protiv interesa gospodarskih subjekata nastojimo pravnu osnovu da dalje poslujemo. Moramo naravno pri tome e, poštivati racionalnost i argumente, što nije lako jer je stvar vrlo složena. E, ova dva sudska slučaja e, se još razmatraju pred sudovima nastojimo predvidjeti što će sudovi, e, sud odlučiti. E, a to nije lako. Ne možemo e, jednostavno prenijeti ono što je odlučio sud u prvom slučaju na ova druga dva slučaja. Pa tako s pravnog stanovišta imamo problem. Još jedan važni faktor jeste da moramo biti dosljedni i sukladni s međunarodnim pravom. Moramo se držati propisa međunarodnog prava. E, e, moramo se držati mirovnog procesa Ujedinjenih naroda u pogledu zapadne Sahare. Mm, stvarnost je takova da je taj mirovni proces vrlo polagan. On stagnira već desetak godina. Ali je od vitalne važnosti da u izgradnji naših, našeg bilateralnog odgovora na follow-up e, na sudsku presudu e, treba učiniti dvije stvari. Ne, ne možemo podupirati ni jednu stranu u ovom sporu, u ovom sukobu između Maroka i Zapadne Sahare i tako e, naškoditi mirovnom procesu e, Ujedinjenih naroda. Moramo biti pozitivni. E, želimo naći rješenje koje će pomoći da se mirovni proces Ujedinjenih naroda obnovi i potakne. E, to ćemo nastojati postići sa novim glavnim tajnokom e, Ujedinih naroda. Na kraju krajeva e, bilateralna solucija s Marokom mora sadržavati poštivanje međunarodnog prava i e, okvir Ujedinjenih naroda. Evo, to je e, početna točka. Kako postupamo u ovom slučaju? E, dobra vijest je da ste možda vidjeli, imali smo vrlo usku saradnju sa zapadnim Marokom već dugo vremena i u trenutku kad je donesena sudska odluka 21. prosinca prošle godine europska e, unija i Maroko su dali zajedničku izjavu u kojoj se kaže da će se nastojati naći najbolje rješenje. Diplomatski kontakti s Marokom e, e, su doveli do posjete zamjenika ministra vanjskih poslova Europskoj uniji. Na tom sastanku je zaključeno da ćemo vidjeti što je tehnički moguće s naše strane. Vitalni pokazatelj je e, poštivanje sudske odluke i oni ostali aspekti koje sam već spomenuo. Ono e, što mi želimo jeste da nađemo e, pravno zdravu e, i čvrstu odluku i rješenje koja će izdržati test vremena kako gospodarski tako i politički u svim okvirima koje imamo. To tako, također znači da želimo u sporazum unijeti službeno opis geografskog proširenja sporazuma koji će uključiti zapadnu Saharu. Po nomenklaturi koja je sukladna mm, nomenklaturi e, Ujedinjenih naroda i vijeća sigurnosti, to jest njegove rezolucije. Želimo u ovoj nomenklaturi e, pojasniti da ne e, prejudiciramo e, pravne, pravna rješenja koje ćemo donijeti. U svojoj presudi sud je naveo važne argumente u objašnjenju koje ste vjerojatno pročitali mm. e, to jest pristanak e, naroda zapadne Sahare i još nešto, a to je činjenica s kojom se moramo pozabaviti na način koji je pravno zdrav i koji poštiva načela pravne legitimnosti. Vidite da je situacija složena, ali mislim da smo sada imali, do sada imali e, vrlo dobru tehničku, pravnu i političku suradnju e, sa e, marokanskim vlastima. Nadam se, nadamo se pozitivnom ishodu. Imali smo jednu tehničku raspravu sa Marokom, to nisu pregovori, e, to je samo istraživanje situacije. Sutra ćemo imati drugu tehničku raspravu. E, u sadašnjem trenutku da mislimo da smo našli e, solidnu osnovu na kojoj možemo raditi. Dati ćemo vijeću prijedlog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 Gospodin Buzek ima prvi riječ. E, mm, hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. Da podsjetim e, kolege i kolegice da sam ja bio izvjestitelj e, odbora za trgovinu o situaciji. E, mi smo rekli da ćemo odbiti sporazum i na plenarnoj sjednici zbog pravnih problema e, koje nam postavlja zapadna e, Sahara. Pravnici se sjećaju tog razdoblja. Mm, trebalo nam je godinu i, i pol E, pravne se službe nisu mogle složiti. E, vijeće i pravne službe e, vijeća i parlamenta. Parlament je tu bio više podijeljen od vijeća. Međutim, sporazum je stupio na snagu i što je sada slučaj, on se slomio na ovom teritoriju koje e, ne autonomno područje na popisu Ujedinjenih naroda. E, ovo je nevjerojatna situacija. Imamo sporazum koji je u tjesnacu e, kao predstavnik vanjske službi. Ja sam zabrinut jer ne vidim izlaza jer u, u ovoj raspravi. Neću duljiti, e, svi će govoriti. Imamo e, interni pravni problem u Europskoj uniji, a to je Španjolska. Španjolska nikada nije preuzela svoju odgovornost pred Ujedinjenim narodim e, vis-a-vis dekoloniziranih područja, a to je Zapadna Sahara, na primjer. Španjolska nikad nije ispunila svoje obveze. Tu imamo pravni problem kako možemo e, primijeniti sporazum na jedan teritorij, a da strana koja je bila odgovorna za dekolonizaciju ne ispuni svoje obveze vizavi e, Ujedinjenih naroda. To je osnovni e, problem međunarodnog prava. E, Dakle, e, u tome je ključ rješenja. E, e, treba riješiti problem hoće li zapadna eh, Sahara postati nezavisna ili ne. To je postupak koji treba slijediti. Jer ako ne odradimo ovaj posao, kako ćemo uspostaviti pravila za izvoz? Mo Danas razgovaramo sa Marokom koji kaže da upravlja tim teritorijem, ali on na to nema prava. On to e, želi postići silom. Ako raspravljate o proizvodama koji dolaze iz Darle, e, e, iz poljoprivrednim proizvodima ili o ribarskim proizvodima, onda predstavnici Sahare i predstavnici Maroka, tu imamo poduzeća, i predstavnike Evropske unije. Ne možete e, imati pregovore koji nisu tripartitni. Europski sud vam je rekao da e, e, Sahara nije dio Maroka i time je potvorio, e, žalbu e, Sahare. I time je zapadna Sahara priznata kao stranka u sporu. Prema tome ne možete izbjeći tripartitne pregovore. E, kako ne možemo imati samo provizorne solucije? Ja imam neke ideje o tome. Moramo priznati da smo ovdje u škripcu i da je Španjolska, da tu Španjolska snosi veliku odgovornost. Hvala vam. vam. Željela bih e, zahvaliti gospodi iz pravne službe, iz Europske službe za vanjsko djelovanje, koji su nam došli ovdje pojasniti ovaj slučaj. Za mene je malo teško popratiti cijelu ovu situaciju sada, zato što je sud objavio presudu koja je potom korigirana, ali na koncu rezultat je isti, zato nisam baš dobro shvatila Dakle, sporazum se ne može primijeniti na zapadnu Saharu zato što taj teritorij ne pripada Maroku. Ili pripada Maroku, ne znam, nisam baš dobro shvatila. Ja pokušavam ovdje shvatiti kako će se taj slučaj dalje razvijati. Imamo zainteresirane, dakle, strane, to su europski građani, to je sporazum koji smo mi usvojili, dakle riječ je o ljudima koji su radili u sklopu sporazuma, koji su svi željeli, a sada imamo operatere koji ne znaju što bi. To su poljoprivrednici, ribari, kojima se moramo pozabaviti, te me zanima ne samo koje je stajalište, nego koje će se i odgovornosti e, preuzeti e, komisija zbog situacije ovih ljudi, dakle dok ne dođe do sklapanja novog sporazuma. Jer ukoliko sam dobro razumjela ono što je rekao predstavnik komisije, treba će se započeti sa pregovorima oko novog sporazuma. Znate što to znači? To znači pravnu prazninu i znači dodatno vrijeme, a tu su gospodarski interesi koji imaju veze sa preživljavanjem dakle ovih e, ribara i poljoprivrednika. Mi smo bez obzira na ishod dužni dati ovim ljudima pravnu sigurnost kako bi oni mogli nastaviti raditi. Dakle, što ćemo napraviti kako bismo pomogli tim evropskim obiteljima koji su, ponavljam, sada jako zabrinuti? Pani Senra. Zastupnica Senra, izvolite. Gracias, por mi parte también que... Hvala lijepo. I ja bih htjela da mi se objasne dvije stvari. Slažem se sa onim što je rekao Jose Bove prije mene. Vi ste u svojim izlaganjima rekli da postoje rješenja, bilateralni kontakti s Marokom, međutim kao da zaboravljamo da postoji presuda koja je dakle, narodu Zapadne Sahare priznala prava Te kako sada nastaviti? Također me mm, zanima koji je stupanj primjene ove presude, jer ona je jasna, te me zanima što poduzimate kako bi se ona primjenjivala? Posao Aguilera. Zastupnica Aguilera. Muchas gracias, presidente. Esta... Hvala lijepo. Jutro smo u odboru za ribarstvo imali jednaku raspravu. i ova presuda da kako utječe na sporazum. Los representantes de la Comisión, los servicios jurídicos pueden aclarar, pero la repercusión es diferente. Digo para no mezclar bilo bi dobro da nam pravna služba objasni dakle koje su to posljedice po sporazum kako ne bismo pobrkali ovaj eh, sporazum o slobodnoj razmjeni dakle u području ribarstva sa ovim drugim sporazumom o se govorilo. Nije riječ o istovrsnim sporazumima. Dakle, nemojmo miješati stvari. Nije istina da je učinak isti u oba slučaja. Dakle, što se tiče poljoprivrednog sporazuma, prema onome što znam, što sam ja evo, razumjela iz cijele ove situacije, poljoprivredni sporazum je jasan. Dakle, kada je riječ o poljoprivrednim sporazumima, presuda je jasna. I posljedično, sporazum važi samo za teritorij Maroka, a ne onaj dio teritorija dakle, gdje Maroko upravlja, dakle to je zapadna Sahara, zato što to nije teritorij kojim pripada, znači tamo postoji njihova uprava. Dakle, To su nijanse. Pa pitam gospodina Bovea, bismo li se mi trebali baviti ovim pitanjem, imamo li mi uopće pravo sudjelovati u ovom e, procesu. Presuda govori dvije stvari, dakle priznavanje prava na samo određenje i potreban konsenzus treće strane i je konsenzus treće strane. Meni su ova dva načela jasna. I dakle, u takvom kontekstu primjene ove presude, svi proizvodi koji dolaze iz Maroka neće imati nikakvog problema, dakle, biti će dijelom sporazuma, dok poljoprivredni proizvodi iz zapadne Sahare neće moći dolaziti na tržište u sklopu ovog sporazuma, već će se na njih primjenjivati druge carinske pristojbe. Imamo li mi uoče carinske kapacitete da razlikujemo ove dvije vrste proizvoda? Je piše li u njegovim dokumentima da dolazi iz Maroka ili iz zapadne Sahare? Ovdje primjenjujemo propise koji vele da svi proizvodi, dakle svježi proizvodi, trebaju imati etiketu, dakle zemlje porijekla. I ovo je sada pitanje za vas. Možemo li razlikovati te proizvode? Dakle, proizvodi zapadne Sahare bi trebali imati drugačiju etiketu ili uopće ne bi trebali dolaziti. Evo, vama postavljam to pitanje jer ste vi stručni za to pitanje. Dakle, problem će biti povezan sa proizvodima koji dolaze na tržište jer nećemo znati koje je njihova zemlja porijekla. Tu bi stvari valjalo razlikovati, dakle, u smislu etiketiranja. potom bi možda valjalo promisliti o nekoj drugoj vrsti sporazuma. Ali problem sa ovim sporazumima je praktična primjena. To će zakomplicirati situaciju. Osim toga čini mi se da odnosi s Marokom nisu samo trgovinske prirode, to su i politički odnosi važni za Europsku uniju, za Španjolsku i za Andaluziju. I tu treba donijeti odluku. Meni je jasna pravna nesigurnost e, operatera, dakle, iz poljoprivrednog sektora i zato bi trebalo pojasniti stvari. Dakle, ove rajčice koje dolaze iz Maroka, dolaze li iz Maroka ili zapadne Sahare? Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń ze strony Pani i Panów Posłów. Imamo li javljanja za riječ e, zastupnika? Ne vidim nikoga. Ne vidim ruke da se dižu. Pa ću dati riječ e, gospodi da reagiraju na ovo, ove komentare. E, na vama je da izaberete slijed kojim ćete govoriti. Hvala. Ne mogu sada ići u detalje. Dakle, razlika između ove dvije presude. Istina je da je praktično zaključenje jednako. Dakle, sporazum se ne može primjenjivati na proizvode koji dolaze iz zapadne Sahare. Ali obrazloženje je drugačije. Dakle, prema sudu sporazum o liberalizaciji bi se mogao interpretirati kao sporazum koji se može primjenjivati na Zapadnu Saharu pod određenim uvjetima, dok za sud pravde prema međunarodnom pravu sporazum ne može biti primjenjen na Zapadnu Saharu, osim ako se dokaže da tamošnji narod prihvaća tu primjenu. općenito političko govoreći značenje ovih presuda je drugačije, iako je ishod jednak. Uvezano za ono što rekla zastupnica Aguilera. Istina, gdje se radi o sporazumu o liberalizaciji. Dakle, to je vezano uz žalbu, dakle, koja je zaprimljena od strane suda. Neću sada govoriti o važećim, dakle, režimima za poljoprivredne proizvode, ribu. Znam da je kolega jutros već govorio o tim pitanjima. Međutim, kao što je već rečeno, posljedice presude ne znače zabranu uvoza proizvoda iz zapadne Sahare. To ono znači znači da taj specifičan sporazum, dakle sporazum o liberalizaciji, da se ne može primjenjivati na proizvode koji dolaze iz zapadne Sahare. To znači da ti proizvodi ne uživaju dakle posebne carinske povlastice koje su obuhvaćene sporazumom o liberalizaciji. Hvala. Uh, Hvala vam. Hvala svima na komentarima. Želim jasno reći da nam je jasan interes eh, građana u ovim, pitanjem, u ovim pitanjima, dakle operatera na tržištu, dakle godu riječ o suradnji koja se proteže godinama, desetljećima, tu su na kocki radna mjesta, i u Europskoj uniji, Maroku i u Zapadnoj Sahari. To je važno. Shvatiti i zato smo u svojevrsnoj žurbi da se dakle nadovežemo na ovu presudu suda. Ovo je jako složen slučaj zato što se bavi sporazumom iz poljoprivrede, ali također imamo još dva sporazuma da čiji slučajevi još uvijek nisu pred sudom završeni. To je osjetljivo političko pitanje tema za marokanske vlasti i to moramo uzeti u obzir. I kao što sam već više puta e, rekao, ne želimo e, ometati ovaj postupak pred UN-om, želimo potaknuti taj postupak kad god to možemo i na način da ne zauzmemo dakle, stajalište vezano uz nastavak tog e, procesa, dakle to jer će biti u interesu visoke predstavnice, dakle da se da novi e, zamah ovom e, procesu pred UN-om. Mislim da to na neki način odgovara na komentare koje smo čuli, primjerice gospodina Bovea. Mi ne, ulazimo u taj postupak pred UN-om, ne sudjelujemo u njemu, tu puštamo prednost UN-u i dajemo mu podršku na najbolji mogući način na razini Evropske unije i na razini pojedinih država članica. Potom, eh, vezano uz mogući novi sporazum, sporazum to bi bila izmjena postojećeg sporazuma, prije svega sporazumu o liberalizaciji u području poljoprivrede. I, a taj amandman bi učinio upravo ono što je sud rekao da treba poduzeti. Dakle, imati potreban pravni temelj koji će se primjenjivati dakle, na područje zapadne Sahare. U formulaciji koje se možda sjećate, to je slučaj sa ribarskim sporazumom, dakle, referenca na teritorije pod e, jurisdikcijom Maroka, to se misli na zapadnu Saharu. I ta vrsta rješenja je nešto što sada proučavamo sa marokanskom stranom, dakle napraviti to u pravnom smislu je jedna stvar, a staviti to u kontekst i u politički kontekst je druga stvar i to moramo također uzeti u obzir. To je također prisutno u presudi suda. Dakle, to rezoniranje moramo pronaći dobro rješenje za to. Kako će ono točno biti, ne mogu vam sada reći, jer još nismo u toj fazi. Istražujemo neke mogućnosti na razini tehničkih rasprava. Ali jasno je ono što moramo učiniti. Dakle, takvo stanje stvari. Teško mi je govoriti o vremenskim rokovima, ali budući da nam je jasna gospodarska stvarnost i potreba da se unese sigurnost za djelovanje na tržištu operatera, nadamo se da će to biti što je prije moguće. Hvala lijepa. Zastupnica, Aguilera, izvolite, želite još nešto dodati? Da, nekoliko primjedbi. Prije svega hvala na ovim e, informacijama. Međutim, problem je tko daje dakle, odobrenje u njihovo u ime Zapadne Sahare. Front Polisario, pa to je pravi problem. Dobiti dakle, tko će dakle dati odobrenje? U ime zapadne Sahare. Imam još jedno pitanje. Zapadna Sahara sada može izvoziti svoje proizvode na tržištu Europske unije, dakle druge carinske pristojbe će se tu primjenjivati i dakle sa uz etiketiranje koje će indicirati zemlju porijekla. Je li moguć taj scenarij? Dakle, dok se ne razjasni ova, ova, ova pravosudna, ova, ova situacija, mislim da bi to moglo biti dio rješenja. Dakle, da ulaze, ti proizvodi će nastaviti ulaziti, ali nema jasnog razlikovanja među njima. Se Dakle, to bi se možda moglo primjenjivati, te različite etikete, sve dok se ne postigne sporazum ili se ne poboljša postojeći dakle ovim amandmanom oko kojeg smo se dogovorili i to na odbora za ribarstvo. Hvala vam, zastupnik Bove. Da nastavimo u istom smjeru. Mi znamo da glavna ulazna luka na sredozemlju e, za povrće i, e, e, rajčice, to je Perpignan to je glavno tržište za rajčice. E, mi e, tri poduzeća imaju, drže 70% tržišta rajčica u Maroku za prodaju u Europu. Dakle, veliki postotak tog uvoza e, je, ima predstavnika u tri poduzeća. To su francuska poduzeća. Danas znamo da poduzeća i diliozora proizvode u zapadnoj Sahari. Tu imamo problem i identifikacije proizvoda. E, poduzeće koje znamo, koje identificira, koje proizvodi i u Španjolskoj i u zapadnoj Sahari, mi nemamo nikakvog e, načina da identificiramo te proizvode. E, imamo danas pravni problem koji se postavlja u sadašnjoj situaciji. Ako uvoz e, e, se nastavlja, možemo li mi nastaviti i kršiti odluke Europskog suda? Ako imamo proizvode iz zapadne Sahare na europskom tržu, teritoriju, došlo je do kršenja. Trebamo jamčiti e, podjelu. E, moramo imati angažman poduzeća koje tamo proizvode. A, imamo tri, velike kompanije. E, komisija mora vršiti pritisak na ta poduzeća da bismo osigurali sljedivost to bi bilo rješenje. Hvala lijepo. mislim da niste odgovorili na moja pitanja. Jedno je bilo o tome kako ćete vi poštovati odluke naroda Saravi i primjenjujete li presudu je li Maroko prestao sa izvozom proizvoda iz Zapadne Afrike na europsko tržište. Kako kontrolirate primjenu, dakle, odnosno provedbu ove presude, te koje kontrole postoje? Poprosić panov o odniesienie się, to bi bardzo Pozvat ću naše goste da sada odgovore na postavljena pitanja. Izvolite. Nisam... Hvala lijepa. Jasno je da odluka suda to uopće ne kaže. E, odluka suda kaže da moramo e, postići e, suglasnost naroda Zapadne Sahare. sada ima, to moramo odraditi interno u konzultaciji sa partnerom, e, sa drugom stranom. Kako ispuniti taj zahtjev? Nismo još došli do zaključka. Nismo još ni počeli tu raspravu, ali znamo e, da je, to da ta rasprava potrebna. Treba to riješiti. A što se tiče tehnikalija, kako to napraviti? U prvom redu da nas podsjetim da želimo trajno rješenje, dugoročno rješenje. To dugoročno rješenje mora imati za cilj e, da osiguramo pravni okvir za povlaštene carine iz e, zapadne Sahare. Ta pravna osnova još ne postoji. E, sud je rekao da e, ona treba postojati ako se žele primijeniti povlaštene carine. Tu imamo nekoliko načela koje treba ispoštivati, naročito ova suglasnost naroda o tome su se vodile tehničke diskusije. E, još jedno pitanje koje moramo riješiti jeste e, koje su bona fide očekivanja trgovaca, ugovori koji su potpisani u bona fide u očekivanju sporazuma. To je vrlo osjetljivo pitanje. Ključni aspekt koji ovdje imamo e, jeste želimo održati e, stabilan okvir u odnosima sa e, našim marokanskim partnerom. Želimo ispjeći bilo kakav prekid naših trgovanskih odnosa. Imamo uvoz, E, sve ova cijela situacija utječa na ekonomsku razmjenu, a to nije u ničem i, i interesu. E, e o pravnim elementima ne mogu govoriti. Nismo još došli do zaključaka a, i o tome treba go, e, govoriti komisija, a ne služba za vanjsko djelovanje Moramo naći pragmatičnu soluciju, e, e, soluciju sukladnu e, odluci suda. Hvala lijepa. Ovime smo završili raspravu. Želim još jednom zahvaliti našim gostima. Zahvalan sam vam na izlaganjima, na mišljenjima. E, pitanje ostaje otvoreno. E, vratit ćemo se na ovo pitanje e, i moramo se više oko njega potruditi. ovime završavamo ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem još jednom na živahnoj diskusiji. I još jednom najljepša hvala našim gostima. A sada prelazimo na sljedeću točku. E, radi se o raspravi o mogućim protumjerama SAD-a protiv uvoza iz EU-a nakon što je EU zabranila e, uvoz govedine tretirane hormonima. 22. E, prosinca odbor za gospodarstvo i e, e, ekonomski i socijalni odbor je govorio o ponovnom uvođenju mjera povezan e, sa mjerama Evropske unije. To mišljenje je objavljeno u registru, trgovinskom registru SAD-a. To je e, ta odluka e, slijedi e, zahtjev proizvođača govedine u SAD-u. Dakle, pristup američkih proizvođača govedine europskom tržištu je ograničen to je sada početak revizije koja se može e, e, može završiti ekonomskim sankcijama SAD-a protiv EU Europske unije u iznosu od 8 milijuna e, dolara godišnje. konzultacije su završile 22. veljače ove godine predstavnik SAD-a, trgovinski predstavnik SAD-a e, ima diskreciju da donese odluku koju smatra prikladnom. E, SID, koordinatori naših odvora, smatraju da bi bilo svrsishodno da od komisije tražimo da nam opiše sadašnju situaciju. Želimo znati e, koliko je ozbiljna ova prijetnja novih sankcija od strane SAD-a. Želimo također znati e, e, jesu li te protumjere vjerojatne ili ne, koje će prirode biti te protumjere i kakav će utjecaj imati na evropski iznos, izvoz. E, Komisija nam je dala jedan dokument koji sadržava važne i korisne informacije. Gospodin Deliklav koji je e, direktor e, opće uprave Agri će nam dati objašnjenja. E, drago nam je što ste ovdje. E, I sada bismo vam dali riječ kako biste nam nešto rekli o ovoj situaciji. izvolite, gospodin Tata. Hvala, predsjedniče. E, u, usporedbi s Marokom ova je tema jednostavna. Mm, e, gospodin Trerija i gospodin Maja su pravni savjetnici u DG Agriju i gospođa Bol e, koja je e, pravnica iz opće uprave za trgovinu. Pozadinska informacija u ovoj eri alternativnih istina trebamo znati što je propaganda, a što nije. E, da, potpisali smo 2009. E, e, sa SAD-om pismo razumijevanja kako bismo razriješili ovaj spor, to je zabrane uvoza mesa koje je tretirano hormonima, to je govedine tretirane hormonima. U tom pismu imamo kvotu od 45 tona govedine, e, naravno bez hormona. E, važno je primijetiti da to e, nije kvota rezervirana samo za SAD, to je sveobuhvatna kvota koja je dostupna svim zemljama koje ispunjavaju kriterije za opskrbu. E, dakle, kvota je otvorena e, sa svim zemljama po kriterijima Svjetske trgovinske organizacije. E, tijekom vremena kvota SAD-a se smanjila, na početku su oni bili glavni izvoznici, a pridružile su se druge zemlje, Argentina, Urugvaj, e, Australija, e, koriste tu kvotu jer su konkurentni. Oni I tako se kvota SAD-a smanjila. E, imaju otprilike jednu trećinu prvobitne kvote. Stoga je industrija govedine u SAD-u nezadovoljna situacijom i zbog toga razloga E, su napisali jednom pismo e, e, predstavniku Sjedinjenih država trgovinskom i kojem traže sankcije protiv Evropske unije i poništenje pisma razumijevanja. I u Washingtonu je došlo do javnog e, saslušanja 15. i 16. veljače. E, dionici su bili pozvani da komentiraju o proizvodima koji bi došli na popis sankcija koje bi nametnula e, Amerika Evropskoj uniji. Mislim da je krajnji rok 22. ožujka za pismene komentare. Eh, administracija sad je sada pozvana da odluči hoće li eh, se držati eh, pisma razumijevanja i kvote ili će uvesti i nametnuti sankcije u iznosu od 160 milijuna dolara godišnje protiv Evropske unije. Do sada nije donesena nikakva odluka niti prošla administracija nije donijela nikakvu odluku, a niti sadašnja. E, koliko mi znamo, predsjedniče, nakon ove, ove, ovog razmatranja za i protiv sankcija, e, američka vlada e, ima diskreciono pravo da se povuče iz pisma razumijevanja i kada, želi, kada se želi povući iz njega. Kao što sam rekao e, da e, odluka još nije donesena e, dok ne stupi na dužnost novi ministar za trgovinu Sjedinjenih država. Mi smo u stalnom kontaktu sa američkom vladom. Uvijek smo ukazivali na to da E, možemo uvijek raspravljati o bilo kojim e, problemima koje ima e, američka vlada sa mesom tretiranim hormonima. Istovremeno smo uvijek naglašavali i to želim i ovdje naglasiti Evropska unija se uvijek u potpuno pridržavala duha i slova pisma razumijevanja. Mi smo poštivali e, sve elemente ovog pisma. Suprotno onome što tvrdi američka industrija mesa, proizvođači mesa i američka vlada. Ako američka vlada e, e, odluči da se povuče iz sporazuma, ona ima na to pravo, to je jasno, to bi za sobom povuklo jedan e, period od šest mjeseci u kojem bi trgovina se odvijala normalno kao i prije i tek nakon tih šest mjeseci Amerika može uvesti sankcije pretpostavljamo da će e, Amerika e, ispoštovati tu e, međunarodnu obvezu perioda razdoblja od šest mjeseci. Ako Amerika odluči da se povuče iz pisma razumijevanja, to bi bio naravno negativan korak u našim trgovinskim odnosima. Neće to biti kraj svijeta, ali svakako to ne bi bio korak koje bismo mi pozdravili. E, ne, možemo samo spekulirati o stanovištu koje će zauzati nova američka vlada. vlada. Stoga i ne mogu ulaziti u detalje onoga što će komisija učiniti ili što neće učiniti. Moramo čekati odluku nove američke vlade. Ono što mogu učiniti jeste da obećam da ćemo Eh, ćemo Agri stalno obavještavati o eh, situaciji na ovom području i u ovom problemu. Eh, obavještavat ćemo vas o svim novim događajima i razvoju stvari. Hvala lijepa. A sada imamo prva javljanja za riječ. Gospodin Bove. Gospodin Bove ima riječ. Vrlo sam zadovoljan što sam e, čuo ovaj e, rezime komisije koji je vrlo jasan, ali me dovodi do e, sljedećeg razmišljanja. Prvo, ne

E, i nakon on 12 godina je došlo do ovog sporazuma o kojem smo glasali u parlamentu. To je bio jasan sporazum jer je to bio kraj problema. Međutim, danas vidimo da Amerika nije iskoristila tonažu na koju je e, imala pravo, e, da su dozvolili da im drugi oduzmu dio tog tržišta a, a sada traže opet e, istu kvotu. To bi bilo kao e, da imamo uvjete TTIP-a, a da ga nismo potpisali. A, oni bi možda zatražili i, i dodatnu jednu kvotu zbog CETE i tako dalje. Onda mi ne trebamo proizvoditi uopće meso u Europskoj uniji možemo zaustaviti tu proizvodnju odmah. I druga stvar, e, osim svega što sam rekao o tržištu mesa, imamo jedan temeljni problem koji neće biti riješen e, dok Europa ne postane e, agresivnija u primjeni pravila svjetske trgovinske organizacije ne E, nije onaj koji e, stavlja ovakav proizvod na tržište, takav hormonski proizvod. E, mi, mi trebamo dokazati da je taj proizvod opasan. Naši znanstvenici su rekli da je to meso opasno i mi to moramo dokazati. Međutim, SAD i Kanada oni ne trebaju to dokazati. I to je neodrživa situacija, a to je pravilo svjetske trgovinske organizacije, jer po njima su hormoni dozvoljeni u uzgoju. E, e, sada kažu Amerikanci mi ćemo napasti 2012. smo potpisali, sve se zaustavilo. Problem je da smo potpisali sporazum e, sa, e, za tonažu bez hormo, mesa, bez e, hormona. A Amerika sada izgleda može raditi što želi. Moramo imamo, imati mehanizme međunarodne trgovine trgovine koji mo će zaustaviti ovo stalno ucjenjivanje od strane SAD-a. E, pitanje je šire nego e, što ga postavljamo danas. E, to su temelji međunarodnih trgovinskih transakcija naročito na a, području prehrane hrane i naročito e, na području goveđeg mesa. E, e, tu vidimo kakove teškoće možemo imati ako dozvolimo preveliki uvoz govedine. Ne govorim e, samo o, hormonskom mesu, već govorim općenito o govedini. To je veliki problem. E, danas e, imamo jednu tempiranu bombu na tom području. Mm, imamo pitanje carina i isto tako pitanje standarda koji su jako važni u međunarodnim odnosima. Jedna anegdota. A, a, a, Amerikanci i e, njihovi standardi za Concord. E, danas smo u jednoj vrlo fluktuirajućoj situaciji. E, SAD je odlučio da e, ima America Fest. A Amerikanci bi mogli izvoziti ali ne žele e, na, izvoziti meso koje mi prihvaćamo. E, to su, e, sada se suočavamo sa manevrima jednog mitomana. Moramo biti solidarni u Europi kako bismo se suprotstavili to, tim makinacijama predsjednika Trumpa. Htio bih e, zahvaliti Europskoj komisiji na ovoj jasnoj prezentaciji. Imam kratko i e, konkretno pitanje. E, kao što je rekao povjerenik, u kvotu su se obacile i druge zemlje, ali Australija ima veliki dio ove kvote, ali naši e, izvoznici ne mogu izvoziti u Australiju. Kako je to moguće? Gospodin De Castro. Eh, Hvala evo da čestitam direktoru Clarku vezano uz analizu ovog problema. E, SAD je postao neto uvoznik mesa i to stvara na njih pritisak jer stalno traže nova tržišta. Međutim, kao što je komisija rekla, mi moramo poštovati sporazum i moramo se braniti. E, za vas pitanje, kada pogledamo trgovinsku bilancu Europa SAD, dakle mislim na prehrambene proizvode, vezano uz rizike povezane sa protumjerama iz SAD-a, koje su glavne teškoće s kojima ćemo se morati suočiti? Pan posel Hausling. Zastupnik Hausling. Ja, <clears throat> pa Za mene se postavlja pitanje eh, ako Amerikanci ne mogu proizvoditi eh, eh, meso bez hormona, je li to oni više ne mogu raditi? Zašto nisu iskoristili kvotu? Ako više nisu konkurentni, e, onda se ubacuju drugi. Mm, e, Trump može reći America first i onda počinje trgovinski rat. Mm, pod, e, za vrijeme Obame je već to na neki način počelo. Kod Obame to nismo trebali shvaćati ozbiljno je, vode li se već pregovori sa novom administracijom? Je, li to stvarna prijetnja ili e, samo prijetnja koju koriste da, da bi nas ucijenili? E, e, oni će uvesti carine na europske motore, na motor bicikle i na druge proizvode. Evo, ovo je signal za Evropljane, signal koji, kojem se ne trebamo veseliti. Hvala gospodine Clark na ovim objašnjenjima. Kad e, čitate detalje, e, situacije je zabrinjavajuća nije, ne radi se samo o mesu, već i o mogućnosti da Amerika nametne visoke carine na mnoge e, izvozne proizvode Europske unije. Mnoga područja mogu biti pogođena. E, e, također u Americi proizvođači mlijeka žele poduzeti neke mjere. Peter Mandelson je govorio da trebamo imati e, sporazum e, koji bi spriječio takav razvoj događaja. Bilo bi korisno da e, saznamo neke detalje kakove bi posljedice mogle nastati za proizvođače u Europskoj uniji u, ovoj situaciji. imamo praznine u našim informacijama signali nisu dobri s obzirom na atmosferu u, ovoj novoj administraciji e, America First. E, sve je ovo e, vrlo loše, nije dobro došlo i moglo bi štetiti onima koji žele u Americi razviti svoje tržište. Neću davati nikakove prognoze, trebali E, imate li kakovih informacija o onome što bi se moglo dogoditi nakon ovog razdoblja od šest mjeseci? Hvala. Gospodin Flanagan ima riječ. E, hvala lijepa. E, postavljam pitanje komisiji ova, ova zbrka koja je nastala. Mi smo u Europskoj uniji imamo politike koje se bore protiv klimatskih promjena. Možete li mi objasniti kako e, e, izvoz e, tisuća tona govedine, kako se slaže s tom politikom zaštite protiv klimatskih promjena? Brinu nas klimatske promjene, a izvozimo toliko mesa kako ste e, u, kad ste uvodili ovu e, temu e, govorili ste o eri post truth era eri gdje više ne važi istina ideja da je to nova stvar je glupost kao da dolazimo iz razdoblja kad se govorila istina nije bilo e, mnogo razdoblja u kojima se govorila istina. Mi stalno ponavljamo ovo o Trumpu i o alternativnoj istini. Gospodin Nojčan ima e, e, Jedna primjedba. Ova tema je tema o govedini, i ali iza toga je jasna volja da mi ne želimo uh, meso koje uh, je tretirano hormonima a postoji o, opasnost da pređemo tu jasnu liniju a ako mi imamo uh, standarde koje mi utvrđujemo mi smo te standarde izborili, a kako ih možemo zaštititi? U Europi se grade e, zidovi protiv e, izbjeglica. Trebamo se jače angažirati e, na tome da zabranimo hormone i GMO-ove Sada se radi o, govedini, ali u stvarnosti se radi o tome da e, moramo graditi zidove koji će braniti naše standarde kvalitete. Tu moramo biti pošteni. To je naš svijet u Europi. Mi određujemo što će doći na tržište. To se ne smije zaobići. A sada e, htio bih zamoliti gospodina direktora da reagira na ova pitanja i primjedbe. Um, Hvala. Evo, zabilježio sam desetak primjedbi koje su zastupnice istaknuli. Ali prvo nešto općenito, ovdje nije riječ e, sam o hormonima. Dakle, evropska zabrana govedine tretirane hormonima ostaje na snazi. To se ne dovodi uopće u pitanje. Potom stavovi američke administracije, to je teško procijeniti jer su oni trenutno u tranziciji, ne znamo što će USTR i administracija odlučiti o ovom pitanju. Nadamo se da će biti razumni, da će javno priznati da je Europska unija ispunila sve svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju, zato se ovdje govori o činjenicama i ne činjenicama, zato što je tu dosta velika propaganda od strane SAD-a da mi ne ispunjavamo svoje obaveze. Hoće li ovo dovesti do trgovinskog rata ili ne, ja ne vjerujem. Može doći do nekakvih neugodnih e, okršaja, ali ne bih to nazvao ratom. Ali nije ni u čijem interesu da dođe do ovih e, teškoćama u ovom evo razdoblju trenutne američke administracije. Gospodin Bove je govorio nešto o pozadini cijelog ovog e, slučaja, on je u pravu. Mislim da ne možemo promijeniti ova pravila VTO-a o dokazivanju, morat ćemo ih prihvatiti, to vam je jasno. Sjećate se kada ste u to vrijeme bili na prvim linijama. Sjećate se, u VTO smo izgubili taj slučaj. Naša zabrana dakle, hormona u proizvodnji govedine je ocjenjena kao nešto što nema e, znanstvene temelje. I mi smo izgubili taj slučaj i morali prihvatiti posljedice. Vezano uz neke druge primjedbe Gospodin Bove je također e, sugerirao da SAD želi ovdje postići sve što želi, dakle i bez TTIP-a. Nije naša namjera da se povećaju ovdje kvote, dakle, unutar ovog memoranduma o razumijevanju. TTIP bi bio dugoročno rješenje na ovo, ali kao što znate, ti su pregovori zamrznuti tu ne možemo tražiti rješenja u tom pravcu. Tu je pitanje našeg izvoza. Dakle, kako to da Australija sada uživa velik dio kvota, ali mi ne možemo izvoziti u Australiju. Pa to je Mislim to je tako. Samo jedna država članica, Nizozemska, je primila prve dozvole za izvoz u Australiju. Za ostale dalje postoje prepreke. I slično je sa SAD-om. Četiri zemlje, dakle Irska, Francuska, Litva, Nizozemska su dobile pravo izvoziti govedinu u SAD. Ostali ne. Dakle, dobro da ste to spomenuli kada govorimo o trgovini govedinom. Oni dakle mogu slobodno izvoziti u SAD u sklopu ovih kvota, a mi ne možemo tamo izvoziti gotovo ništa jednako je sa Australijom. Potom su neki spomenuli mogućnost sankcija, dakle, koje bi onda proizvodi mogli biti obuhvaćeni u postupku konzultacije sa SAD-om koji je bio organiziran ranije ovog mjeseca u Washingtonu se nalazi jedna lista, dakle mogućih proizvoda i sektora koji bi mogli biti izloženi sankcijama, bazirano dakle na podacima iz prošlosti. To su uglavnom poljoprivredni proizvodi, svinjetina, rezano cvijeće, kobasice, proizvodi od mesa, voća, neke vrste sokova, mineralne vode, ljepila. Ali kao što jedan kolega rekao, karice za kosu i motocikli. Dakle, eventualne sankcije bi obuhvatile te proizvode imali bi pravo naplaćivati dakle do 100, do 116 milijuna eura godišnje. Dakle, dakle to je indikativna lista, ne, ne možemo se sigurnošću znati ukoliko dođe do sankcija koja će, koja će se točno mjere poduzeti. tr trgovina govedinom i klimatske promjene. Ja bih uputio zastupnika na izjavu povjerenika Hogana od prije par dana, uključujući i onu jučerašnju, kada je predstavio brojke vezane uz trgovinu za 2016. Kao što znate, pokušavam učiniti proizvodnju govedine što je moguće održivijom kako bi sektor poljoprivrede ispunio dakle, ciljeve COPA 21. Euh, Zastupnik Bove, Hvala vam gospodine Clark na jasnim odgovorima. Dva elementa koja bih htio pri, e, doprinijeti. E, sankcije. Treba podsjetiti sve. A, e, ako gledamo sankcije iz 1998 te su sankcije trajale 10 do 12 godina. E, um, e, sjećamo se kako je to bilo. Činjenica da je Evropska unija e, ne može podržati proizvode koje su bili carenjeni 100%, jer svjetska trgovinska organizacija se tome protivi. To je neodrživa situacija za žrtve sankcija. Druga stvar, nešto o mehanizmu koji će se ustanoviti. Zašto druge zemlje su se ubacile u ovu kvotu e, za uvoz mesa? Oni su se držali e, propisa svjetske trgovinske e, organizacije i to na klasičan način. E, E, e, SAD e, imao pravo na tu kvotu, pa su i oni si uzeli pravo na tu kvotu. Mi se moramo zaštititi u Europskoj uniji, jer ako nas jedan napadne na ovaj način, onda će nas i svi drugi napasti. Ta je kvota otvorena za sve ako se držimo ovog pravila, e, onda se nećemo moći oduprijeti pritiscima e, zemalja. Mi smo u klopci. E, ne smijemo imati uredbu koja je neutralna. U klopci smo sa SAD-om i tu se mogu ubaciti i druge zemlje koje mogu djelovati protiv nas to je e, vrlo složeno područje e, i zapravo jedno perverzno područje. E, pan Gospodine direktore, shvaćam da mislim da ćete vi dati nekomu riječ. Kao što smo rekli, nećemo mijenjati dakle ovu carinsku kvotu koja postoji, sigurno vam je drago to čuti. Drugo, za nas e, načelo MFN-a nije nikakva zamka. Ono je ključno e, načelo svjetskog svjetska trgovinske organizacije. Mi smo, od nas se traži da se koristimo tim načelom. A činjenica je da su neke zemlje tijekom vremena postale konkurentnije od, eh, od SAD i zato je to razlog što primjerice Australija ima veći dio eh, kvote. Tu su i tečajne liste koje utječu na to. <laughs> Dakle, načelo MFN-a nas eh, sve štiti, velike i male. Myślę, w ten sposób naszą dyskusję. Hvala lijepa na ovoj raspravi. Mislim da smo sve rekli. Malo smo produžili našu raspravu. jer sam e, na početku rekao da nemamo razmjenu mišljenja sa povjerenikom Hoganom. E, zahvaljujem predstavniku komisije i naročito gospodinu direktoru Klaku. Mm, e, gospodin Bove će možda promijeniti mišljenje. E, sada bih htio da e, usvojimo preporuke koje su danas osvojili koordinatori. Dobili ste te preporuke preko e-maila. Ako nema primjedbi, e, smatrat ću da su preporuke e, usvojene. Vidjet ćemo se u Strasburu u ponedjeljak između 19 e, sati i 22.30. Dakle, vidimo se u Strasburu na sastanku. Iscrpli smo dnevni red. Želim vam ugodno veče. Vidimo se 21. i 22. ožujka.